su krali imovinu, da to neće moći učiniti e, bez pravnog progona. Hvala vam. Hvala povjereniče. Imamo šest prijedloga za rezoluciju mm, u ovoj okviru ove rasprave. Rasprava je ovim završena sutra u 12 sati glasanje. Na dnevnom redu slijedi izvješće iz 2012. godine o napretku Bosne i Hercegovine. la parola al ministro Creighton. Prego. Eh, riječ ima ministrica eh, Creighton. Predsjednice, uvaženi zastupnici, razvoj događaja u Bosni i Hercegovini nije bio u skladu s našim nadama i očekivanjima. Više nas stvari zabrinjava i znam da to dijelite i vi u ovom parlamentu i to je u skladu sa e, prijedlogom rezolucije o kojoj će se glasati sutra. Želim se posebno zahvaliti Doris Pak na svom njezinom angažmanu kao i na stručnom e, znanju koje je pokazala kao izvjestiteljica. E, vi možete zaista imati e, pozitivan utjecaj na razvoj događaja. U prosincu prošle godine vijeće je uočilo da je u Bosni i Hercegovine došlo do izvjesnog pomaga e, početkom 2012. godine kada je se osnovalo vijeće ministara na nivou države kao i na donošenju nekoliko zakona primjera radi o popisu stanovništva. Nažalost, taj ritam se nije nastavio. Naročito nas je razočaralo da se napredak svega onoga što je bilo na programu Europske unije se e, zaustavio a naročito da se ponovno javlja ista vrsta ranije retorike. Međutim, pravila puta koja su dio dijaloga o, kojem se donijelo odluku u lipnju prošle godine nisu se održali. Jedno od prioriteta za Bosnu i Hercegovinu je da svoj ustav uskladi s Europskom konvencijom o e, ljudskim pravima kao i o e, odluci Sejdić Finci. Također trebalo bi e, da e, sporazum o stabilizaciji i e, pridruživanju se slijedi odluke Sejdić Finci i je izuzetno važna i važno je da se Bosna i Hercegovina pridržava obaveza iz prijelaznog sporazuma o sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. postoji i e, prema mišljenju vijeća e, važnost određenih mehanizama kako bi se e, radilo na približavanju Europskoj uniji. Potrebno je također da se zakoni primjenjuju. U okviru postupka stabilizacije i pridruživanja mi pozivamo sve relevantne strukture u Bosni i Hercegovini da sudjeluju u tom procesu. Ključ svega je da se omogući konsolidacija nezavisnog, nepristranog i učinkovitog pravosudnog sistema. To će biti na dobrovih e, građana u cijeloj Bosni i Hercegovini. Predsjednice E, zastupnici Europska unija e, pomaže Bosni i Hercegovini na putu europskih integracija. U tom smislu ojačala je prisustvo Europske unije na terenu. Međutim, političko vodstvo Bosne i Hercegovine mora učiniti veće napore i isto tako e, učiniti više toga kako bi donijela veće blagostanje toj zemlji. Vodstvo Bosne i Hercegovine to duguje svojim građanima koji su zaslužili bolju budućnost. Hvala. Hvala, a sada dajem riječ povjereniku Fileu. predsjednice, zastupnici, ministrice. Dopustite mi da se e, najprije zahvalim gospođi Pak i da je čestitam na izvrsnom izvješću o Bosni i Hercegovini. Kada se govori o Bosni i Hercegovini, e, lani smo rekli da ne možemo biti previše pozitivni. To sam rekao lani, a to nažalost moram reći i ove godine. Napredak je i dalje vrlo ograničen. Nema stvarnih vizija za orijentaciju te zemlje. Kao što se kaže u prijedlogu rezolucije, ta zemlja je daleko iza drugih zemalja u regiji, kaska za njima. Europska unija povećala je odnose sa Bosnom i Hercegovinom i radila mnogo na svim e, političkim razinama. Posljednjih e, mjeseci puno je političke aktivnosti održano kako bi se riješile najbitnija pitanja koja ta zemlja treba riješiti. U osnovi treba primijeniti sve faze pravila puta usvojenih 2012. godine. To se vidi i u vašem prijedlogu, e, odnosno u vašem nacrtu izvješća. Ja sam e, razgovarao o tome da se napravi napredak po pitanju Sejdić Vinci. Nažalost, morao sam otkazati treću rundu postupka E, pristupanja. Žao mi je što su se neki političari više bavili partijskim pitanjima, stranačkim pitanjima e, i etničkim pitanjima nego li provođenju pitanja iz odluke Sejdić Finci. Europska unija može, dame i gospodo, samo posredovati, ali je na političkom vodstvu da se zaista e, angažira. S obzirom na sadašnju političku nestabilnost u federaciji, teško je naći konsensus o bitnim pitanjima. Pa ipak to je i dalje od ključnog značaja. Pristupanjem Hrvatske u EU, Bosna i Hercegovina postaće naš izravni susjed Činimo sve kako bismo olakšali taj novi status, kako bi to bilo uspješno s obje strane. Održao sam dva ministarska sastanka s ministrima vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Hrvatske u tom smislu. A osim toga, moja je služba organizirala pet tehničkih stručnih sastanaka s obje strane. Usprkos e, sadašnjim e, problemima i nazadovanju, mi smo stalno ponavljali da smo mi tu da pomognemo onima koji u toj zemlji žele da stvari napreduju. Naše, e, naša reforma pravosuđa daje rezultate. Znam da nas ovaj parlament u tome u potpunosti podržava i to cijenim. Hvala vam na pozornosti. Hvala. A sada dajem riječ govornicima u ime klubova zastupnika. Najprije gospođa Pak, EPP. Gospođa predsjedavajuća, povjereniče, gospođo Krejto, mi smo ovu raspravu odgodili za dva tjedna u nadi da će se u međuvremenu nešto pozitivno dogoditi u zemlji. Međutim, to se nažalost nije dogodilo, ništa se nije promijenilo nabolje, nema e, jedinstva u slučaju e, e, Finči predsjednik vlade sjedi u zatvoru, a svoje dužnosti ne može ni prenijeti na nikog drugog jer to ugovor iz Daytona ne predviđa. Zato imamo e, federaciju koja nije u stanju funkcionirati. Bosna i Hercegovina je u užasnom stanju. Političari u Briseli političari u Briselu, kao što smo upravo čuli, i u zemlji, u samoj Bosni i Hercegovini, e, e, poduzimaju, jednostavno ne žele primiti našu pomoć. E, e, mi smo e, uložili amandman koji bi trebao biti alarm signal Znam da će nam se mnogi e, u ovoj kući neće pridružiti, ali ja ne vidim nikakav drugi instrument pomoću kojeg bismo političarima mogli e, pojasniti ozbiljno situacije e, zbog ne ispunjavanja presude suda za ljudska prava došlo je, došlo je do toga da ulažemo taj amandman i to ne pogađa ni jednog građanina ili građanku Bosne i Hercegovine nego samo isključivo političare E, mi našim sugrađanima doma ne možemo više e, objasniti zašto šaljemo novce u Bosnu i Hercegovinu kao što ste već rekli i da se tako toliko angažiramo a političari u Bosni i Hercegovini nas vuku za nos ja sam jako tužna e, da e, moram posegnuti za tim sredstvima e, jer sa ljudima u Bosni, i Hercegovini već sam 23 godine usko povezana i željela bih da se u toj zemlji dobro upravlja kako bi ljudi imali budućnost i kako bi se svi protjerani mogli vratiti. Hvala lijepa. Hvala sada za socijaliste i demokrate. Zastupnica Boskort na dvije minute. E, rok, e, mnogi rokovi su već e, ne, ostali neispunjeni. E, političari u Bosni i Hercegovini dosad su potpuno zakazali. Mi u Europskoj uniji ne možemo nazvati izbore poštenima ako nemaju svi građani jednaka prava e, na reprezentaciju. To je jedno od osnovnih ljudskih prava i zato e, primjena presude Sedić Finči je od ključne važnosti. Ja sam razgovara, razgovarala sa predstavnicima takozvanih ostalih drugih na temu e, da li e, on ne može kako on ne može postati nikad predsjednik svoje zemlje gdje bi gospodin Sedić i gospodin Finči e, otišli po svoja prava ako ne u naše institucije. Bosna i Hercegovina je u pad poziciji. Druge zemlje napreduju. Hrvatska će uskoro ući u Europsku uniju. To će imati velike posljedice i na Bosnu i Hercegovinu. E, granice između Europske unije, odnosno Hrvatske i Bosne i Hercegovine mora spajati, a ne razdvajati. Bosna se mora pribrati prije nego što Hrvatska uđe u Europsku uniju. E, građani u Bosni i Hercegovine su oni koji pate. 80% e, e, stanovništva želi ući u Europsku uniju, oni žele svoja prava. Međutim, mi smo sada došli u pat poziciju, nema napretka, komisija se ne, isto ne miče sa e, mrtve točke e, i negativan savjet da se ne dopusti putovanje građanima Bosne i Hercegovine bez putovnica u e, Hrvatsku je već kazna za građane Bosne i Hercegovine. Mi imamo jednu odgovornost za Zapadni Balkan, za a razvoj u Bosni i Hercegovini utječe na cijelu regiju. Kako možemo osigurati održivost i stabilnost e, u toj regiji ako ima e, gdje, gdje se hoće tu se i može. Hvala lijepa. Hvala u ime kluba zastupnika ALDE Nec Otenbrok na dvije minute. Gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege, ja shvaćam vaš očaj, očaj svih onih koji se već godinama prate razvoj događaja u Bosni i Hercegovini i koji pokušavaju postići poboljšanje situacije Međutim, uvijek iznova moraju ustanoviti da se već po iksti put e, rokovi ne ispunjavaju. E, gospođa Doris Pak je vrlo e, cijenjena kolegica, je vrlo dinamična osoba ja razumijem da ona u raspoloženju e, razočarenja je uložila amandman kojim traži da se e, ukine e, članstvo u Vijeću Europe. Ja to razumijem, ali ja se s time ne slažem jer iako su deficiti u Bosni i Hercegovini veliki, ima nažalost mnogo članica u Europskom vijeću koji imaju još veće e, deficite i to već jako dugo, a koji međutim za razliku od Bosne i Hercegovine e, su velike i moćne zemlje tu uvijek prijetimo, ali nikad ne tražimo da se e, ukine njihovo članstvo u Vijeću Europe. Mislim da to nije dobra politika e, primjenjivati različita mjerila već prema tome da li je zemlja velika ili mala. Lafontaine je u jednoj svojoj Bosni, basni napisao e, ako je netko veliki i moćan to je drugčije nego ako je neko mali i nemoćan ali to ne znači da mi e, moramo e, prihvatiti amandman gospođe Pak. Hvala lijepa. U ime zelenih gospođa Kornelison na jednu i pol minutu. E, gospođo predsjedavajuće, od jučer Ok, sad sam uključila mikrofon. Od jučer smo imali e, intenzivne rasprave o tome da li poduzeti e, jače mjere protiv e, vodstva Bosne i Hercegovine zbog toga što su već promašili mnogo cijeli niz rokova za pravu ustavnu reformu koja je neophodna zemlji Bosni i Hercegovini. Gospođa pak predlaže da se razmisli o e, suspendiranju članstva u Vijeću Europe i da se zamrzne e, ugovor o e, IPA fondovima. Mislim da o tome ne treba niti razmišljati jer to bi pogodilo građane Bosne i Hercegovine i zato tražim posebno glasanje o tom amandmanu. E, političari u Bosni i Hercegovini moraju međutim se suočiti sa posljedicama svojeg kompletnog nedjelovanja. Ono što se moraju činiti je da se međusobno slože kako bi spriječili bilo što od toga. To je u njihovim rukama i definitivno je, e, međutim, međunarodna zajednica suočena sa potrebom hitnog djelovanja. E, nijedna zemlja neće biti slobodna da se e, pretvara da je sve u redu uz neke manje probleme e, stvari nikako nisu u redu u Bosni i Hercegovini i bosanski i međunarodni e, vođe moraju e, postati svjesni hitnosti situacije i prestati zatvarati oči pred situacijom i početi raditi ono što je zaista neophodno za građane Bosne i Hercegovine. Hvala lijepa. Imamo plavu karticu, da li ste spremni odgovoriti? Izvolite. Gospođo Cornelison, E, kako opravdavate e, ogromne e, prilične sume novca koje su plaćene Bosni i i Hercegovini Ja mislim da ljudi u Bosni i Hercegovini su evropljani. Oni imaju, oni spadaju u Europsku uniju i njihov napredak je i naš napredak. Zato sav novac potrošen za njihov napredak, za njihovu infrastrukturu, za njihov socijalni, društveni napredak, za otvaranje novih radnih mjesta, za borbu protiv siromaštva, na kraju će biti od koristi svakom građaninu Europske unije. To je solidarnost i ja e, ju želim podržavati. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Poreba u ime e, kluba zastupnika ECR. Gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, ponovo e, raspravljamo o načinu na koji Bosna i Hercegovina napreduje prema Europskoj uniji. Moram reći da je to najslabija karika na Zapadnom Balkanu što se tiče e, perspektive prema Europskoj uniji. Vlasti tamo van sumnje e, moraju e, pozornost prebaciti na vladavinu prava, na neovisno pravosuđe, na e, poboljšavanje upravnih kapaciteta, na socijalne e, reforme i na borbu protiv nezaposlenosti. Veliki problem je i korupcija koja je prisutna u svim područjima javnog života kao i trgovina ljudima. Ono što je također problem je pomanjkanje neovisnih pluralističkih medija i jedna duboka etnička podjela. Ja međutim i dalje mislim da proširenje Europske unije bi e, bilo velika investicija u ovom slučaju i mislim da bi Bosna i Hercegovina bila u stanju ispuniti naše kriterije. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Belda na jednu minutu u ime kluba zastupnika FDA. Hvala lijepa. 7. svibnja sam dobio jedan relativirajući odgovor na pismeno pitanje o aktivnostima u vezi sa salafističkim grupacijama na teritoriju Bosne i Hercegovine. Međutim, 14. svibnja je bosanska vlada e, zbog špijunskih aktivnosti optužila dva člana iračkog veleposlanstva i e, ta su dva diplomata demaskirani zato e, ponovno pokušavam da li vjerujete da integracijski proces u Bosni i Hercegovini je spojiv sa e, kontaktima sa islamističkim Irakom i nazočnošću e, vehabita e, da li, zar to nije rizik za našu sigurnost hvala lijepa gospodin Angurakis E, e, geostrateški interesi i monopoli Europske unije su ovdje e, u pitanju. Mora se ubrzati restrukturiranje kako bi se zatvorile rane nastale u ratu u bivšoj Jugoslaviji. A Potom treba izdati preporuke što se tiče etničke diskriminacije, e, korupcije, ali protiv onih koji su tu situaciju iskrivili, jer ovo je jednostavno previše. E, e, e polaziti od pretpostavke da e, nove granice su tu stvorene e, krvlju e, građana i ako ćemo sada stvoriti dva grozna protektorata Bosnu i Kosovo, a u Bosni su već 20 godina strane vojne snage, Bosni nije potrebno ulazak u Europsku uniju, nego jednostavno sloboda bez imperialističkog utjecaja. Hvala lijepa. Sada u ime neovisni gospodin Klejs zemlja kao što je Bosna i Hercegovina e, dati status potencijalnog kandidata je vrlo e, problematično jer ta zemlja ima ogromne probleme sa organiziranim kriminalom, ogroman problem sa korupcijom. Prije nekoliko tjedana je Živko Budimir, predsjednik vlade Bosne i Hercegovine, uhićen e, pod optužbom da je kriv za korupciju. Još dvadeset drugih državnih službenika je uhićeno. On očito e, zapravo radi sa kriminalcima. Drugi su optuženi za zlouporebu položaja, za korupciju, za sudjelovanje u trgovini drogom. Znači organizirani kriminal se nalazi tamo na najvišim razinama. Osim toga tamo postoji problem sve veće e, radikalizacije radikalizacije, islamističkog radikalizma, e, vahabiti su u Bosni i Hercegovini vrlo aktivni. Imamo dovoljno problema u Europskoj uniji i moramo završiti sa tim ludilom proširivanja. Hvala lijepa gospodin Poslut, na minutu i pol. U nekoliko proteklih desetljeća smo sa mnogo ljubavi i odlučnosti se zalagali za Bosnu i Hercegovinu, kao na primjer gospodin, gospođa e, Doris Pak ili biskup Komarice iz Banja Luke. E, međutim, e, ovo što smo sada čuli od gospođe pak to moramo ozbiljno shvatiti jasno ću reći ne možemo odgovoriti na to e, time što samo govorimo o korupciji i neaktivnosti u zemlji nego moramo svi skupa razmisliti kako dalje neki kažu da bi se trebali povući E, možda je to donekle i istina, ali mi smo se već previše umješali u mnogo detalja. S druge pak strane u ovoj zemlji nakon Daytonom pod vodstvom Amerikana e, stvorili smo strukturu koja jednostavno ne funkcionira. E, Franz Josef E, Štaos je rekao ako se jaknu krivo zakopča more se opet otkopča da bi se ispravno e, e, zakopčalo. Potrebna je tamo reforma ustava, potrebna su tri ravnopravna naroda, potrebno je jačanje komuna, samouprave E, i moramo e, pomoći jednoj novoj e, generaciji da preuzme vodstvo zemlje i mi moramo dati svoj doprinos tome da zemlja izađe iz sadašnje krize ali jasno ću reći ne samo mi ne smijemo jednostavno okrenuti leđa nego i sami građani Bosne i Hercegovine ne smiju odustati mi to izvana ne možemo riješiti oni to sami moraju riješiti Hvala lijepa. Na minutu i pol gospodin Ruček. Ah, hvala. Mm, gospođo ministrice, Povjereniće. nitko nije rekao da će europski put biti jednostavan s obzirom na sukob i na složenu ustavnu strukturu tre države. A ipak u izvješću Doris Park vidi se da se puno toga treba napraviti. Treba se započeti s ustavnim reformama kako bi se bolje donosile odluke i izbjegla paraliza političkog života kako sada, tako i u budućnosti. Treba izmijeniti situaciju na svim političkim razinama. Bez toga bit će zapravo nemoguće napraviti biti e, reforme i modernizirati zemlje. E, presuda Sejdić e, Finci upravo govori o tome da se sve mora ojačati od vladavine prava do mnogih drugih stvari. Izazovi pred Bosnom i Hercegovinom ne mogu ipak biti izlika za neaktivnost svi e, politički vođe u Bosni i Hercegovini moraju uložiti veće napore i približiti zemlju e, i e, građane Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Hrvatska će ući Evropsku uniju 1.7. Crna Gora jako napreduje. Sada se uspostavljaju odnosi između Srbije i Kosova. Ne smijem da, ne mislim da Bosna i Hercegovina smije kaskati. Nije sve na nama, mi naravno želimo pomoći, ali iznad svega je na vodstvu Bosne i Hercegovine da učini što je njihov posao. Dajem sada riječ gospodinu Dartmutu na jednu minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. Bosna ima a, ogromna nezaposlenost od 43%. I to je još jedna vrlo siromašna istočna europska zemlja koja čeka da bi se pridružila Europske uniji. Nakon što se vrata otvore Bosni, doći će do masivnog izljeva ljudi. Velika Britanija tada će postati jedan magnet. Kod mene, od kuće, britanski konzervativci tvrde da su posvećeni smanjanju imigracije. No, kao što svi znamo, to je upravo nemoguće barem dok smo unutar Europske unije. A ta nemogućnost postaje sve veća s obzirom da se članstvo Europske unije širi na sve više zemalja, a time i njihovi narodi dobivaju pravo na slobodno kretanje. Upravo oduzima dah koliko je britanska vlada i laburisti od kojih nije, nitko ne predsta, nije predstavljen danas ovdje, koliko aktivno podržu pristupanje podržavaju pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Hvala vam lijepo. Gospodin Poslat ima plavi karton za gospodina Ručeka. Prihvaćate li pitanje? Gospodine Poslat. Hvala lijepa. Htio sam kolegu Ročega pitati. Za pet i pol tjedana Hrvatska će biti članica Europske unije. Da li vidite šanse za e, prekograničnu suradnju sa Bosnom i Hercegovinom, e, osobito u kritičnim graničnim područjima kao što je Posavina ili u Banja Luci i drugim regijama? E, da li se tamo može doprinijeti daljnjoj sagradnji iz Hrvatske? Imamo dakle dva plava kartona. I ja bih ukratko odgovorio na pitanje. Da, vidim i tu mogućnost trebali bismo tako nešto potaknuti, no istovremeno moramo biti svjesni činjenice da za mnogo ljudi u Bosni i Hercegovini život će zapravo biti samo teži. Zbog toga što će Hrvatska biti u Europskoj uniji, a oni će biti praktički granica. Dakle, bit će im teže putovati u Hrvatsku i naravno također će biti teže i za promet roba. No, važno je, vrlo je važno potaknuti takvu prekograničnu suradnju. Ne vidim zapravo nikakav drugi način naprijed. I predsjedatelju, ako ja mogu postaviti pitanje grofu Datmuta. Gospodine, možete li nam možda dati eh, neki, neku statistiku, neku brojku, s obzirom da ste oslikali ljude iz Bosne i Hercegovine kao eh, nekakvu zemlju od tipa 60 milijuna ljudi i zemlju koja je uvijek bila... Dakle, možete li nam dati neki broj koliko ljudi iz Bosne i Hercegovine žive u Velikoj Britaniji? Uz e, svo dužno poštovanje, gospodine Ruček, mislim da ste pogrešili, smisao mog govora. Dakle, ne radi se o broju ljudi u Velikoj Britaniji, već o tome što možemo imati određene imigracijske kontrole, a ukoliko Bosna i Hercegovina postane članica EU, unije, nećemo imati nikakvu kontrolu nad imigracijom, kao što ste vi, vaši kolege u ovom domu, već više puta rekli. I žao mi je reći, to je također bilo uz podršku komisije. Gospodine Dartmut, i još jedan plavi karton za vas od gospođe Cornelisen. Prihvaćate li pitanje? Da. Izvolite, imate riječ. Gospodine Dartmut, u vašem govoru nekako se učinilo da će Bosna i Hercegovina sutra postati članicom Europske unije. To uopće nije slučaj. Dakle, postoji pristupni proces koji zahtijeva i reforme unutar Bosne i Hercegovine u smislu vladavine prava, ljudskih prava, gospodarskog napretka, konkurencije, dakle postojanje sastavnim dijelom jedinstvenog tržišta. E, ne želite li i vi to za građane Bosne i Hercegovine? Želite li onemogućiti im ostvarivanje takvih reformi i da li vaš osjećaj ljubi bližnjega svoga se doista preteže samo na britanske građane, a ne one koji žive i drugdje u Europi? Mislio sam da sam bio prilično jasan u tome da se moja stranka protivi tome da Bosna i Hercegovina postane članicom Europske unije. No, Isto tako se protivimo i Makedoniji, Srbiji i prije svega Turskoj, Albaniji i Crnoj Gori, prije svega Turskoj, da i one postanu članicama Europske unije. A to je e, moja poanta zapravo. I kratko bih još samo rekao da, da se sutra pridruže Bosna i Hercegovina, tada biste rekli, imali biste pravo, prekasno je da se bunite. I zbog toga to činim sada. Hvala. Zahvaljujem sljedeći govornik, gospodin Melcer. Na minutu, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Mi sa Bosnom i Hercegovin, u Bosni i Hercegovini imamo decentraliziranu državu e, i dok Srbi e, zapravo ne žele ostati u Bosni i Hercegovini, Bošnjaci žele veću centralizaciju. Te suprotnosti su jednostavno, e, ne, mogu, ne može ih se ignorirati. Iako Brisel već godinama pomoću e, mnogo milijardi pokušava stvoriti više etničku državu, to ne uspjeva. Za Srbiju, međutim vrijede druga mjerila nego za Bosnu i Hercegovinu. E, po, e, pruženjem podrške Kosovu, e, Evropska unija je tu zapravo doprinjela stvaranju problema bosanskim Srbima se međutim ne daje pravo na samo opredeljenje, ali se vrši pritisak kojim se pokušava prisiliti Srbe na pristanu na centraliziranu bosansku državu. Ta kratko kratkovidna politika mora završiti. Zahvaljujem sljedeći govornik zastupnica Bašesku. Gospodine povjereniče, kolege, ja podržavam to da se Europska unija proširi na istok Europe i na zapadni Balkan. Međutim, Bosna i Hercegovina jedina je država u toj regiji gdje nije došlo do dovoljnog naproda kao u postupku europskih integracija. Glavni razlog za to je nedostatak vizije, vizije smjernica i puta koja ta zemlja treba slijediti. Administrativno ustrojstvo te zemlje otežava donošenje odluka. Ima mnogo sumnje o tome da Bosna i Hercegovina može funkcionirati kao prava država, kako među političarima, tako među građanima. Međutim, raznorostnost političkih mišljenja i toga da političari gledaju prije svega na vlastite interese, a ne na interes drugih, je zapravo nešto što vrijedi u Bosni i Hercegovini, baš kao i u Moldaviji. Dakle, e, na istoku kao i na Balkanu teško je postići konsenzus. Situacija je također alarmanta zbog Ustava jer samo Bosanci, Hrvati i Srbi se e, mogu kandidirati za predsjedništvo ili za gornji dom parlamenta. A isto tako e, upozoram da bi moglo doći do euroskepticizma među građanima. Hvala, a sada dajem riječ na e, minutu i po gospođi Fajon. Hvala lijepa e, gospodine predsjedavajući. Bosna i Hercegovina nam izmiče iz ruku. Država je u paralizi političke elite ne napreduju u provedbi reforme, a e, posljedice snose građani Bosne i Hercegovine. Izvješće kolegice Pak pokazuje koliko je ozbiljna situacija u zemlji, međutim ja se ne slažem sa njezinim radikalnim prijedlogom da se e, Bosnu i Hercegovinu isključi iz Europskog vijeća. To neće e, koristiti. Činjenica je da zemlja prelazi iz jedne političke krize u drugu, ali to se mora promijeniti. Ja želim da Bosna Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije i e, mislim da sva retorika o raspadu Bosne i Hercegovine je, e, e, znači e, poći u krivom smjeru. Mi ne smijemo davati, ne, primati prazna obećanja, pristupanje Hrvatske Europskoj uniji Bosna i Hercegovina postaje direktni susjed naše velike obitelji E, mi smo pozvali irsko predsjedništvo da omogući jednostavniji prelaz granice za bosanske građane samo na, e, sa mm, osobnom iskaznicom tamo e, time bi se jako olakšao život građana Bosne i Hercegovine, ne bi ih se kaznilo za neuspjehe političara. Dok političari u Bosni i Hercegovini ne smiju e, koristiti svoje kratkoročne interese da bi, e, za, kažnjavanje građana Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem gospodin Vulkan. Hvala vam lijepo. E, reći ću nešto što još nitko nije spomenuo. Pozdravio bih inicijativu povjerenika Filea i visoka predstavnice Ashton u smislu reformi u Bosni i Hercegovini. Naša rasprava o ovoj državi sve više su i više frustrirajuće. Europske ambicije e, ove zemljenih građana toliko su često paralizirane nesposobnošću lokalnih političara e, i nespravnosti da usvoje bilo kakva rješenja koja zapravo omogućavaju normalno funkcioniranje države. Ukoliko bi Europska unija preuzela odgovornost za budući razvoj Bosne i Hercegovine, lokalni političari moraju preuzeti svoj dio odgovornosti, uključujući i za trenutnu situaciju. Ovdje govorimo o temeljnim ljudskim pravima. Dakle, kako je moguće da četiri godine nakon odluke suda u slučaju Sedić Finči, još uvijek nemamo mogućnosti uklopiti to u Ustav. To je dakle pravo svakog građana da imaju mogućnost vladanja na lokalnoj ili općinskoj razini. I to je preduvjet bilo koje zemlje koja se prijavlja za članstvo Europskoj uniji. Ovdje govorimo o ambiciji Bosne i Hercegovine da postane članicom europske obitelji. Međutim, posljednje izvješće o napretku govori o vrlo ograničenom napretku, ako ga uopće ima osnovni preduvjet za budućnost i bilo kakav napredak ove zemlje jest obveza predstavnika Bosne i Hercegovine da razgovaraju o europskoj integraciji s jednim jedinstvenim ujedinjenim glasom. Dakle, njima ne trebaju reforme zbog Brisela, zbog Europske unije, već zbog svojih građana. Europska unija im može pomoći, no odgovornost je u potpunosti na lokalnim političarima. Hvala. Zahvaljujem. Šest zastupnika javilo se za riječ u postupku Catch the pontanog javljanja za riječ, svima šestoro dat ću riječ dok se pridržavaju svog vremena, što je jedna minutna. Gospodin Banki. Uvaženi zastupnici Bosna i Hercegovina zaista je u teškoj situaciji. Radi se o zemlji federalnog udruženja koja je uređenja koja je sastavljena od malih entiteta, a također od tri naroda. ja sam iz Mađarske, živio sam u malom gradu Mohaču i mi smo imali sličnu situaciju kod nas su živjeli Hrvati, Srbi, Njemci i Mađari, a slična situacija je i u Pečuhu. Što se pak tiče Bosne i Hercegovine, Potrebno je najprije stabilizirati situaciju, a nadamo se da će do toga doći što je prije moguće. Nadam se također da će se pregovori ubrzati i da će stvari napredovati dovoljno brzo kako bi ta zemlja mogla ući u Europsku uniju. Ja zapravo mislim da Europska unija i ne može imati nikakav drugi stav prema Bosni i Hercegovini, tim prije što će 1. srpnja Europsku uniju ući Hrvatska. Hvala. A sada gospodin e, osobito je tragično da krajem e, rata u, Jugoslaviji je opala naša pažnja prema e, koju posvećujemo Bosni i Hercegovini. E, došlo je do e, pat pozicije, e, u slijepoj smo ulici i doživljamo veliko razočarenje. Međutim, ideja multietničke Bosnije je vrijedna i ne smijemo je napustiti ne, to ne bi bilo rješenje za nijedan problem s kojim je zemlja suočena. Situacija će se promijeniti samo ako posvetimo veću pažnju Bosni i Hercegovini i izvršimo pritisak kako bi se našla nova rješenja. Ne smijemo ostaviti zemlju na cjedilu, inače je e, prepuštamo utjecaju ekstremista. Hvala lijepo. Gospodin Kacin. Hvala predsjedavajući ministri, povjereniče. U svjetlu ulaska Hrvatske u Europsku uniju vijeće i komisija moraju omogućiti Bosni i Hercegovini da imaju sadašnje aranžmane nakon 1. srpnja. Građani Bosne i Hercegovine morali bi moći ulaziti u susjednu Hrvatsku samo s osobnom iskaznicom. Hrvatska ulazi u Europsku uniju, a ne i u šengensku žonu. Moramo pokazati više solidarnosti s bosanskim građanima i više kontakata s tim ljudima kada god je to moguće. Istovremeno moram se usprotiviti amandmanu sedmom izvjestiteljice kojem se želi suspendirati članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe. Mi moramo pospješiti reforme u Bosni i Hercegovini, a ne još više izolirati tu zemlju i staviti je u eh, rang sa Bjelorusijom koja nije niti članica Vijeća Europe ja mislim da prvo moramo na odboru za vanjske poslove raspravljati o tom drastičnom amandmanu. Moramo se obratiti e, bosanskim građanima, otvoriti prema njema. Ne smijemo spriječiti da do njih dođe e, sredstva IPE. Hvala. A sada gospodin Paška. Hvala lijepa. Bosna i Hercegovina je zemlja sa izuzetno složenom strukturom, najsloženijom strukturu na Balkanu. Ta je zemlja podijeljena i po vjerskom i političkom e, smislu, a sjećanja na nedavni rat još su vrlo sježa. Zbog toga postoji velika doza nepovjerenja među vođama pojedinih zajednica u toj zemlji. E, Primjeri Hrvatske i Srbije mogli bi ukazati građanima Bosne i Hercegovine da se rješavanje problema na racionalan i miran način bez presrasuda može dobro napredovati i u njihovoj zemlji. Stoga mislim da moramo nastaviti s procesom integracije na Balkanu te da moramo pokušati dobiti povjerenje tog naroda na tom planu. Mislim da alternativa ne postoji. Iako je situacija tamo teža i složenija nego u drugim zemljama. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Bronz. Hvala lijepa. Čestitam Bosni i Hercegovini što je tako malo napredovala da e, udovolji političkim kriterijima. Što više se oni odupiru u Europskoj uniji, tim bolje. Barem ja tako mislim. Naročito e, da e, se oni usprotnjavaju neoliberalnom gospodarstvu kao suprotnom običnoj tržišnoj ekonomiji ja sam e, možda e, bio e, se začudio kad sam vidio kad su govorili o oni slobodi. Oni su govorili o slobodi putovanja u okviru Bosne i Hercegovine. Govori se o tome da oni ne dijele istu viziju, što znači da je stanovništvo podijeljeno na tri dijela, politička suradnja minimalna. Je li zaista potrebno, odnosno sasvim je nepoželjno da takva zemlja uđe u Europsku uniju. I to je jednostavno zemlja kojom se ne može upravljati kao što sigurno na to misle šveđani u e, Štokomu. Gospodin Zenka. Hvala. Htio sam se zahvaliti na ovoj raspravi jer to samo pokazuje da je situacija u Bosni i Hercegovini nezadovoljavajuća za bilo koga od nas. Međutim, postoji jedno bitno pitanje. Znači li to da ta zemlja ne mora dobiti perspektivu za ulazak u Europsku uniju? Ja smatram da se ta perspektiva može osigurati. U protivnom, Europska unija će izgubiti važan instrument za utjecaj na tu zemlju. Raspravljajući sve u ovome, moramo uzeti u obzir povijesni i etnički kontekst. Smatram da je mnogo bolje da se u toj zemlji krene europskim putem ako udovolje svim kriterijima i normama na tom putu nego da se ta zemlja prepusti sama sebi. Hvala lijepa. A sada smo došli do kraja te rasprave. Riječ dajem povjereniku Fileu. Mm, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. ponekada mi je žao što ne slijedim pripremljeni tekst. Nadam se da ovog puta mi neće to biti žao. Zastupnik koji je govorio o slobodi kretanja radnika, onda se neću e, e, ovdje osvrnuti na njegovo ime. Obično pokušavam izbjeći predviđanja i davanje bilo kakvih datuma vezani za postupak proširenja. To obično pokušavam izbjeći. Dopustite mi da danas napravim iznimku, nadam se da će mi kolege na tome oprostiti. Bosna i Hercegovina za sada još nije zatražila članstvo u Europskoj uniji budu li svi, e, situacija dobra i za nekoliko mjeseci će dakle vijeće trebati to razmotriti, a također će se trebati proučiti izvješće e, vezano za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, bude li sve teklo dobro, možda će se govoriti o datumu E, dobivanja, otvaranja e, pregovora i tako dalje. E, možemo organizirati preglede europske pravne stečevine jedne godine, zatim 4-5 godina nakon toga, pa onda dvije godine ratifikacije pristupnog ugovora. A nakon toga zemlje članice imaju mogućnost da unutrašnje tržište e, tijekom daljnjih sedam godina štite svoje unutrašnje tržište o ime slobode kretanja radnika. Dakle, kada bi sve teho glatko, trebalo bi sedamnaest godina. Sedamnaest godina od današnjeg dana. E, zato treba da sve teče glatko, a E, tako nešto nikad nije tečen na nepredviđen način, čak ni u Velikoj Britaniji, jer je to zemlja koju jako dobro poznajem, tamo sam bio veleposlanik. Dakle, mi imamo odgovornost prema Bosni i Hercegovini kao i angažman prema toj zemlji. 1995. nametnuli smo im Dejtonski sporazum. Tu smo se dakle obvezali. Dejtonski je sporazum bio najbolji okvir kako bi se nametnuo mir Bosni i Hercegovini. Kucnu je čas da razmislimo o jednom drugom okviru, okviru za preobrazbu Bosne i Hercegovine – proširenje je najbolji, najjačin instrument proširenje. To nije Dayton, to je proširenje. Putem proširenja moći ćemo se pozabaviti čitavom nizu pitanja o kojima se vi i mi žalimo. Moramo im pomoći da pređu most koji će ih dovesti u Europsku uniju. To je most koji se u ovom času zove Sejdić Finci. Drugo, važno je gledati na ono što se događa u regiji. Vanjske granice Europske unije sada dolaze do granice Bosne i Hercegovine. Ostatak regije prolazi kroz mnoge pomake. Dolazi do sporazuma između Beograda i Prištine. Kada se nešto želi ostvariti, to se može ostvariti na neki način. Europska perspektiva je važna. I ima puno potencijala u politici proširenja kao instrumentu preobrazbe. Moramo stoga pomoći Bosni i Hercegovini da se preobrazi, a i dalje ostaje u okvirima Daytona dok e, sve drugo ide prema Europskoj uniji. Još jedno, Ponekad se o slučaju Sejdić Finci govori kao o jedinoj prepreci da se uđe u Europsku uniju. Ne, to nije točno. Sejdić Finci je upravo razlog zašto još uvijek nije došlo do provedbe S, e, SP-a, zato što je sutradan po zato što bismo sustradan po stupanju na snagu toga sporazuma morali početi sa pokretanjem postupka o prekršaju. Bosna i Hercegovina ne odgovara svojim međunarodnim obvezama. To moramo vrlo jasno ukazati. I to me dovodi do vašeg izvješća po prijedlozi prezolucije i amandmanu što ga prijedlog rezolucije sadrži. Ja neću govoriti o tome je li ovaj ili onaj prijedan ispravan. Međutim, ako mi pitate slaže li se ja da je došao trenutak da pozvonimo na uzbunu po pitanju Bosne i Hercegovine, onda ću vam odgovoriti potvrdno, da, taj čas je kucnuo. I Rekao sam velikom broju e, među mama koji su rekli govoreći o tom amandmanu da ga neće podržati, nisam od vas čuo nikakvu alternativnu soluciju. Nisam čuo da je jedan među vama dao bilo koji prijedlog o tome na koji način će Bosna i Hercegovina ispuniti obveze koje ima na međunarodnoj razini. Održat će se parlamentarni izbori kroz nekoliko mjeseci sljedeće godine. Što ćemo tada učiniti? Što budu li se u Bosni i Hercegovini dodržali još neki parlamentarni izbori koji neće biti u skladu s presudom Europskog suda za ljudska prava. Hoćemo li tada pozvoniti na uzbunu? Kucnu je čas da sada ne zaprijetimo, već da dvije stvari vrlo jasno kažemo. A to je da morate uskladiti vaš ustav u skladu s presudom Europskog suda. U, protivnom ne samo da nećete moći e, pokušati e, dati prijedlog da uđete u Europsku uniju, već ćete na taj način istovremeno i kršiti međunarodne obveze. A što se tiče e, prijelaznog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Druga jasna poruka što je moramo dati jest tu smo da vam pomognemo jer smo vaši partneri. Već smo vam pokazali koliko smo odlučni da vam pomognemo da pređete preko tog mosta. Dobro, ako to nije dovoljno, mi ćemo s naše strane podvostručiti uložene napore. Međutim, želimo da vi s vaše strane imate zajedničku viziju, jer tada ćete vi dati ono što od vas očekuju građani vaše zemlje. Hvala. Hvala lijepa. U ime vijeća riječ ima gospođa Krejton. Hvala predsjedniče, hvala zastupnici. Hvala vam. E, ovo je zaista bila prilično e, mračna debata u to što smo svi zapravo razočarani. Ali istovremeno radilo se i o nečemu što je vrlo dobro i e, ukazuje na mnogo toga vijeću, a vjerojatno i komisiji. Europska unija i Europsko vijeće su zaista odlučni e, u tome da Bosna i Hercegovina ima europsku perspektivu. Svaka bilo koja europska zemlja može zatražiti članstvo u Europskoj uniji kada ispuni političke kriterije. Ne radi se dakle o tome da bilo koja sadašnja zemlja može odlučivati da li će neka zemlja ući ili neće ući i kada i kako. Ne, radi se jednostavno o činjenici. Ako ispuni e, uvjete ima pravo. To možemo reći i za zemlje zapadnog Balkana. Ne zbog toga što smo se mi obvezali prema Solunskoj deklaraciji koju ćemo usput budi rečeno sada u petak obilježiti na posebnoj konferenciji u Dublinu na kojoj će biti nazočan i povjerenik. Ne samo zbog toga, nego i zbog odgovornosti koju mi imamo kao partneri u Dejtonskom sporazumu. Mi smo međunarodni dionik, mi smo europski susjed, i partner i mi smo u tom smislu obvezni prema svim zemljama zapadnog balkana a naročito prema zemlji kao što je bosna i hercegovina koja je toliko podijeljena i koja i sada ima toliko izazova s kojima se mora nositi i prepreka koje mora premostiti. Treba je se omogućiti da, se, da ponovno uđe ujedinjeni sve u europsku obitelj. Kao što sam rekla u uvodnom izlaganju i dalje ćemo pomagati toj zemlji i e, povećat ćemo naše prisustvo na terenu, to smo jasno rekli. Slažem se međutim s velikim brojem zastupnika, uključujući s viziteljicom Pak, e, gospođom Boskort, gospodinom Kukanom i mnogima drugima koji su rekli da odgovornost za napredak leži u njezin vođama Bosne i Hercegovine i u njezinim ustanovama. Uvijek je tako. Europska unija može pomagati, može se angažirati, može biti dobar partner, ali mi ne možemo zamijeniti ono što mora učiniti političko vodstvo te zemlje. Reforme se od odlučujućeg značaja. Radi se o reformama koje usprkos onoga što je rekao jedan od zastupnika. Dakle, to su reforme koje se zasnivaju na našem sustavu vrijednosti, poštivanju demokracije, ljudskih prava, vladavine prava. E to su vrijednosti na kojima se temelji Evropska unija. Stoga je ispravno da mi radimo s našim partnerima, s našim eh, susjedima, evropljanima, dakle da oni teže i primjenjuju te vrijednosti na dobrobih njihovih građana. Neću se ispričavati i ne mislim da bi se velik broj ljudi ovoga doma usprotivio da te zemlja slijedi te vrijednosti koje su naše vrijednosti. Ne zbog toga što je to interes Europske unije, već zbog toga što je interes u te zemlje i njezinih građana. Vrlo je jasno rečeno da se ne radi o nečemu do čega će doći preko noći. Nemamo se čega bojati. Mislim da smo sada, da sada prošlo deset godina od kako je Hrvatska krenula na put europskih integracija i možemo biti zahvalni da će ući Europsku uniju 1. srpnja. Druge zemlje iz te regije napredaju prije svega par tjedana e, došlo do sporazuma između Srbije i Kosova. mislim da povjerenika File e, moramo pohvaliti e, na to da je poradio na tom sporazumu. Put za druge zemlje Zapadnog Balkana još uvijek je jako, jako dug, ali svejedno moramo E, im čestitati na napratku. E, to su naši susjedi, evropljani. Rekla sam već da ćemo u Dublinu obilježiti deset godina od Solunske deklaracije. I jučer smo upravo ovdje na plenarnoj sjednici govorili o tome da se uvijek možemo težiti utopijama i idealnoj situaciji. Ali kada govorimo o proširenju, kada govorimo o Zapadnom Balkanu, moramo se sjetiti gdje smo bili na početku. Podsjetimo se krvoprolića i rata i tragedije do je došlo na, pred našim vratima i koliko je od toga došlo do napretka u regiji. A taj napredak li se o Hrvatskoj, Crnogori ili pak drugim zemljama koje polako ili sigurno napreduju na putu europskih integracija. Ja sam sigurna da oni žele i mogu ostvariti sličan napredak, tako i u Bosni. Naravno, sada smo razočarani, naravno da želimo veći napredak, ali uvjerena sam da mi možemo sada napraviti više. Hvala vam na vašem angažmanu. Ponekada je rad izvjestitelja, rad ljudi koji zaista e, kontaktiraju i političare i građansko društvo E, udruge, vaš je e, rad jako veliki, vi ih postičete na reforme. To je od velike važnosti za građane te zemlje i za samu zemlju. Amandman što ga predlaže gospođa Pak o suspendiranju Bosne i Hercegovine iz mm, mm, vijeća e, Europe E, nemamo poziciju o tome na vijeću, ali e, jasno mi je zašto to govorite. Ipak, sud za ljudska prava mora biti nešto gdje će građani se moći žaliti. Bojim se da ovo što predlažete o izlasku iz suda za ljudska prava e, može biti kontraproduktivno. Dopustite mi još samo da se podsjetimo koliko je važno da sve europske ustanovne međusobno surađuju. Mislim da nam je da je sada nešto što znamo i da rješenje koje je prvobitno ponuđeno putem Dejtonskog sporazuma, pa čak i naš angažman e, kao Europske unije na putu prema europskim integracijama nešto što ne funkcionira. Mislim da moramo saslušati eh, sugestije zastupnika kao što su zastupnik Kručak ili posao kada traže da dođe do stvarnih reformi. Zaista potrebno je sada da se nađe novi pristup za Bosni i Hercegovini. Mislim da tu postoji konsenzus. Moramo naći novi put kako bi se pokazalo poštovanje svih zajednica i kako bi se pomoglo zemljama da izađu iz te političke blokade. Više toga treba učiniti. To moraju učiniti komisija, vijeće i parlament. I bit će mi drago da svima vama radimo na tome kako bismo to ostvarili. Hvala vam lijepo. Imali smo jedan prijedlog za rezoluciju za zatvaranje rasprave o ovom pitanju i zbog toga za sada